kolegice i kolege. Medijski pluralizam jedno je od temeljnih e, vrijednosti EU i e, jedna od kandidatkinja za ulazak u EU je i Turska i e, i baš zbog toga što ozbiljno shvaćamo pregovore s Turskom, naš zadatak nam je da Pratimo razvoj situacije slobode medija u Turskoj, a problemi e, sa slobodom mišljenja u Turskoj nisu ništa novo. E, s velikim e, čuđenjem smo pratili racije protiv novinara i prosvjednika u paraku gaz, a jučer smo opet e, doživjeli niz racija protiv e, onih koji su se e, izjašnjavali protiv režima. A postoje tendencije